So, dear colleagues, welcome. I have, uh, while adopting the agenda, also short announcement. Poštovani kolege, evo samo jedna najava. Imamo ispravak. Dakle, vezano uz dnevni red. Dakle, naši pravnici lingvisti su 7. prosinca nam dostavili ispravak slijedom pravila 231 e, našeg poslovnika i na sljedećoj plenarnoj sjednici, možda još na ovoj u prosincu, to će biti objavljeno i ovaj ispravak smatrat će se E, prihvaćenim ako ne bude nikakvog protivljenja. A sada idemo dalje sa našim gospodarskim dijalogom, odnosno razmjenom stavova sa našim predstavnicima komisije, potpredsjednikom nadležnim za euro i socijalni dijalog, gospodinom Dobrovskisom i gospodinom Moskovicijem, ovo je dijalog i razmjena gledišta o mišljenju komisije o nacrtnu proračunskih planova država članica europodručja. Poštovani zastupnici, hvala vam lijepa, hvala vam na ovoj prilici da ovdje nešto kažemo o mišljenju Europske komisije vezano uz nacrte proračunskih planova država članica europodručja za 2017. godinu. kad smo uveli e, ove planove i mišljenje komisije vezane uz njih 2013. godine. To je postalo ključno obilježje europskog ekonomskog upravljanja i e, uvelike doprinosi jačanju koordinacije fiskalnih politika unutar europodručja. To je sada prilika, a i obveza komisije da izradi mišljenje vezano uz nacrt proračunskih planova svake države članice europodručja. E, ovime se državama članicama pomaže i da vide kako izgleda e, njihov fiskalni razvoj kao jedan element koji e, se tiče svih država europodručja. 5. prosinca na zasebnom sastanku Euroskupine raspravljalo se o mišljenjima komisije i objavljena je izjava koja uvelike je suglasna sa mišljenjem i analizom komisije. Već sam na prethodnom sastanku iznio kako izgleda trenutačni gospodarski kontekst, pa ću sada samo naglasiti ponovno neka najvažnija obilježja. Dakle, imamo neke pozitivne e, izglede od svih država članica. Očekuje se rast sljedeće godine, broj radnih mjesta također raste i ove godine vidjeli smo najveći rast radnih mjesta od početka krize, ali istodobno uz oporavak vidimo i političku nesigurnost, također i čitav niz eh, izazova koji izazivaju zabrinutost, a s kojima se moramo suočiti. Nezaposlenost je i dalje visoka, eh, tako također e, što se tiče e, rasta tu postoje još uvijek određeni e, izazovi i postoji visoki dug kako privatni tako i javni u nekoliko država članica imamo veliki udio nenaplativih zajmova Dakle, u takvoj situaciji Komisija je trebala procijeniti jesu li nacrti proračunskih planova sukladni sa zajednički dogovorenim pravilima i kakva se slika pojavljuje e, na temelju planova država članica. Kao prvo treba primijeniti primijetiti da općenito se planira smanjenje deficita sljedeće godine u čitavom europodručju koji bi trebao doseći 1,5% BDP-a u usporedbi sa 1,8% BDP-a koje smo imali ove godine i 2% BDP-a 2015. Također omjer duga u odnosu na BDP postupno pada nakon što je bio na najvišoj razini 2014. a sada se očekuje da bude oko 90%. E, sljedeće godine očekujemo da će samo jedna država članica europodručja imati deficit iznad 3%, dakle sve države članice uspjele su ispraviti e, svoj proračunski manjak. Ako procijenimo nacrt proračunskih planova država članica, možemo vidjeti e, da općenito govoreći fiskalni stav će biti neutralan 2017. godine. Kao što znate, Europska komisija je u svojoj komunikaciji predložila umjereno ekspanzivni fiskalni stav. Treba također primijetiti da smo u posebnoj situaciji jer učinak fiskalne politike sada se smatra snažnijim zbog fiskalnih multiplikatora jer se trenutačno nalazimo u situaciji E, ekspanzivne monetarne politike. U svakom slučaju ne predlažemo da se europodručje e, počne baviti fiskalnim e, podešavanjem. Također je ključno primijetiti da je e, važno poboljšati kvalitetu javnih financija, to uključuje učinkovitost potrošnje kao i naplate prihoda i određivanje prioriteta među ulaganjima i provedbu reformi koja će povećati održivost u e, dugoročnoj perspektivi. Kada je riječ o fiskalnim politikama, po našem mišljenju one moraju biti diferencirane e, po pojedinim državama članicama i treba provesti ciljeva iz pakta za stabilnost i rast. To znači da se države članice moraju pozabaviti dugom, neke od njih već uvelike koriste e, odredbe koje im omogućavaju fleksibilnost Neke od njih e, još uvijek moraju e, dakle e, moraju ostvariti odgovarajuću stabilnost i na tome se radi, a također važno je da se ulaganjima osigura, osiguraju temelji za solidan rast. Ulaganja prije svega moraju pomoći da se riješe izazovi koji su karakteristični za svaku pojedinu zemlju, a istodobne očekuje se da od takvih ulaganja koristi imaju i druge države članice europodručja. Pjer će više govoriti o našim ocjenama za svaku pojedinu zemlju. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Hvala što ste nas po četvrti puta pozvani na ekonomski dijalog od početka uvođenja paketa dviju mjera. Želim naglasiti važnost e, ovog dijaloga. On je utemeljen na paketu dviju mjera i u njemu e, važnu ulogu ima Europski parlament u čitavom procesu ekonomskog upravljanja i u jačanju transparentnosti ovoga procesa. Dopustite mi da vam predstavim nekoliko dokumenta koje je komisija objavila 16. studenog u sklopu jesenskog paketa za 2017. godinu. Taj paket e, sadrži sljedeće dokumente, komunikaciju u smjeru, e, u pozitivnom smjeru proračunske politike u eurozoni, zatim komunikaciju, krovnu komunikaciju o horizontalnim zaključcima vezano uz proračunske planove za eurozonu i 18 mišljenja o proračunskim planovima e, koji su dakle obuhvaćeni jednim drugačijim postupkom. Grčka je inače je predmet e, programa makroekonomske prilagodbe i želim također naglasiti da e, nam, su nam Španjolska i Litva proslijedili svoje proračunske planove bez izmjena zato što trenutno na vlasti imaju e, privremene vlade, e, tako da će sukladno odredbama pakta o stabilnosti i rastu ove dvije države članice morati komisiji poslati ažurirane proračunske planove čim e, njihova vlada preuzme, dakle dobije punu nadležnost za to i Španjolska je to već učinila u petak prošle godine. E, zatim isto tako imamo dvije komunikacije koje se odnose na učinkovite mjere koje su poduzeli Španjolska i Portugal u sklopu postupka za, zbog prekomjernog deficita. Komisija je došla do zaključka da su Španjolska i Portugal poduzeli potrebne proračunske mjere i da više nema potrebe za suspenzijom strukturnih fondova za ove dvije zemlje. E, što se tiče pojedinih e, zemalja, dakle naši su ciljevi sljedeći. One zemlje koje imaju fiskalni manevarski prostor trebale bi trošiti više, a one koje još nisu ispunile svoje ciljeve trebaju se e, posvetiti tome da ispune preuzete obveze. Što se tiče postizanja usklađenosti sa paktom o stabilnosti i rastu, dakle Dakle, to je sadržano u naših 18 mišljenja. Oni su prilagođeni svakoj pojedinoj zemlji i dakle, komisija inzistira na tome da se e, poštuju pravila, ali da se iskoristi i fleksibilnost tamo gdje je to moguće. Dakle, mi radimo na tome da se pakt o stabilnosti primjenjuje na inteligentan način. Zatim, e, što se tiče, dakle, e, srednjoročnog proračunskog cilja za one zemlje gdje je nominalni deficit niži od 3%, rizik od neusklađenosti se ocjenjuje sukladno preporukama vijeća e, temeljem članka 126 ugovora gdje se zapravo definira način da se e, postigne razina niža od 3% deficita. Kao i prošle godine niti jedna država članica e, nije imala posebno značajne neusklađenosti, e, što znači da komisija nije tražila izmjene proračuna, međutim to ne znači da je sve u redu. Naša ocjena također pokazuje na to da postoje različiti rizici i tamo gdje je to potrebno od zemalja članica se traži da se e, usklade sa pravilima iz pakta o stabilnosti i rastu. Što se tiče zemalja koje su pod preventivnom stupom, E, ima dakle pet zemalja e, koje su obuhvaćene tim preventivnim stupom, Njemačka, Estonija, Luksemburg, Slovačka i Nizozemska. E, njih pet, Njemačka, Nizozemska, njih tri, Njemačka, Nizozemska i Luksemburg su iznad zacrtanog srednjoročnog cilja, tako da ih mi potičemo da iskoriste taj manevarski prostor u proračunu kako bi povećale ulaganja. Četiri zemlje su uglavnom usklađene sa pravilima iz pakta o stabilnosti, Irska, Latvija, Malta i Austrija. E, tu je odstupanje od srednjoročnog cilja niže od 0,5% BDP-a i stopa je posebno niska kada je riječ o Latviji. Ta zemlja također ispunjava i pravilo o zaduženosti. E, njihov udio duga u BDP-u iznosi 40% 2016. i očekuje se da će i dalje padati, tako da bi, a što se tiče Malte, njihov dug bi trebao tijekom 2017. godine pasti ispod 60% BDP-a. Što se tiče Austrije, tu uzimamo u obzir također i dodatne troškove vezane uz zbrinjavanje izbjeglica. Vezano uz Irsku, jedan značajan dio prihoda od poreza na dobit iskorišten je kako bi se financirali dodatni rashodi u 2016. godini, što nije u skladu sa e, preporukama upućenim Irskoj, gdje se zapravo Irsku potiče da iskoristi dodatne prihode kako bi smanjila dug i deficit. Šest zemalja obuhvaćenih preventnim stupom e, pokazuju da postoji rizik da ne ispune kriterije iz pakta o stabilnosti. Njih se potiče da poduzmu potrebne mjere kako bi ispunile pravila iz pakta o stabilnosti, to su Belgija, Italija, Cipar, Litva, Slovenija i Finska. Što se tiče Italije, mi smo produžili primjenu klauzule koja se odnosi na izbjeglice i e, tijekom 2017. Ona je inače bila na snazi tijekom 2015. i 2016. mi smo se odlučili na to zbog intenziteta i trajnog priljeva migranata. Osim toga, e, Europsko vijeće je na sastanku u listopadu 2016. godine prepoznalo značajan doprinos, uključujući i one financijske prirode, e, u državama članicama koje se nalaze na prvoj liniji i to tijekom proteklih nekoliko godina. Isto tako smo uzeli u obzir i troškove koji se tiču e, zbrinjavanja i posljedica E, potresa u Italiji tijekom 2014. godine. To nije utjecalo na našu e, ocjenu e, konačnog proračunskog plana za Italiju. Vezano uz Finsku i Litvu, obje zemlje su zatražile primjenu klauzule zbog strukturnih reformi. Finska je također zatražila da se primjeni klauzula za ulaganja i mi smo izvršili kompletnu evaluaciju njihovih zahtjeva. Što se tiče korektivnog stupa, Francuska je uglavnom u skladu s pravilima pakta, dok Španjolska i Portugal imaju e, rizik od toga da ne budu u skladu. E, kada je riječ o Francuskoj, dakle, pravovremena korekcija deficita je u skladu s našim predviđanjima. Osim toga, ta e, korekcija vjerojatno neće biti postignuta na temelju hipoteze da se politika neće mijenjati tijekom 2018. godine. Što se tiče Španjolske, mi smo ponovno analizirali njihov nacrt proračuna u petak prošlog tjedna i još nekoliko riječi o sljedećim fazama procesa. Kao prvo mi očekujemo ažurirani proračunski plan od strane litavske vlade. Tek tada ćemo iznijeti svoju ocjenu. Još uvijek nismo sastavili novo izvješće temeljem pravila e, članka 126.3 ugovora za zemlje koje ne poštuju pravila o zaduženosti. To je uglavnom riječ o Belgiji i Italiji i dakle mi ćemo kada dobijemo podatke od tih zemalja predstaviti spomenuta izvješća. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, to e, bi bio zaključak e, mog izlaganja na temu jesenskog paketa za 2017. godinu, a na tragu onoga što je rekao Valdis. Hvala. A sada je gospodin Burher Balc kao prvi govornik. Hvala, gospodine predsjedavajući. ću kratak, jer nemamo baš toliko vremena. Žele bih zahvaliti potpredsjedniku Dombrovskisku i povjereniku Moskovicijem na, njihovom, na njihovim prezentacijama. Zanima me konkretno jedna tema, pa bih htio postaviti pitanje vezano za nju. Većina zemalja članica imaju optimističnije prognoze vezano za rast i deficita, posebno za strukturni deficit u odnosu na prognoze, odnosno predviđanja Europske komisije, Njemačka, Nizozemska, Estonija i Malta su jedine izuzeci. Tako da bih e, ja htio pitati zašto većina zemalja članica izgleda e, precijenjuju svoju snagu i solidnost ne e, iznose li zemlje e, te preoptimistične prognoze kada razgovaraju sa komisijom kako bi onda dobili e, bolje preporuke od strane komisije na osnovu tih brojki. Da, što se tiče prognoza komisije i zemalja članica, a to je povezano s nacrtom proračunskih planova, nisu uvijek posve jednake, ali moram reći da nema nekih e, dramatičnih razlika. Ali često to dovodi do razlika u našim fiskalnim procjenama, no obično to e, se svodi na nekoliko e, decimala postotnih bodova. No, ipak kada komisija procjenjuje to li se zemlje članice ili ne pakta o stabilnosti i rastu, uzima se u obzir predviđanja, odnosno prognoze komisije. Dakle, mi prvo procjenjujemo kane li zemlje članice ispuniti e, preporuke vijeća i svoje fiskalne ciljeve to se vidi iz nacrta proračunskih planova. A onda također utvrđujemo postoje li e, nesukladnosti, ali kasnije kada se e, izdaju mišljenja uzimamo u obzir prognoze komisije i jesenska prognoza komisije je zapravo osnova za to. Dakle, tu nema manevarskog prostora za zemlje članice da iznose pretjerano optimistične prognoze dakle da je njihova fiskalna situacija bolja nego što jest. Da, e, kao što je ovo što je rekao gospodin Balc je istina, no mislim da smo ostvarili veliki napredak u samom upravljanju i zahvaljujući odredbama ugovora i činjenici da sada postoje vijeća za za javne financije razlike su minimalne. Dakle, ostvaren napredak u konvergenciji, a što se ostalog tiče, mi dajemo ocjenu temeljem vlastite metodologije, a metodologija je ista za sve, neovisno o kojoj se zemlji radi i neovisno o tome u kojem smo političkom ciklusu. Dakle, i to može imati određenu ulogu a znamo da 2017. godine imamo velik broj izbora u državama članicama. Hvala. Prvanš Hvala. E, gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče komisije, povjereniče, vi ste vrlo dobro u suštini opisali situaciju. Zemlje polako izlaze iz krize. E, gotovo nitko ne postiže loše rezultate. Znači li to da sada imamo veći manevarski prostor i smatrate li da u vašoj ocjeni proračunskih planova zapravo da ste postigli sve što ste mogli. Imam e, još jedno drugo pitanje vezano uz komunikaciji koja se odnosi na fiskalni stav. Mi smo već dugo insistirali na tome i to smo zagovarali. No, e, pitanje je kako će se iskazati taj agregirani fiskalni stav E, da li će se uzeti, s obzirom da se uzimaju podaci, individualni podaci iz država članica, i osim tog fiskalnog stava, pitam se ne bi li trebalo otići korak dalje i možda razgovarati o Golden Wage Rules i o uvođenju E, minimalne plaće u zemljama eurozone. Imam jedno pitanje, reći ćete mi možda da je preuranjeno da sada date odgovor, ali ipak. Dakle, vezano uz Europski e, fiskalni odbor. E, čuli smo da se sada po prvi put uključio u raspravu. Kako ocjenjujete njihov doprinos i što možemo zaključiti iz toga i što možemo primijeniti tijekom sljedećeg dijaloga s njima. U redu. Prvo, što se tiče ove dijagnoze i manevarskog prostora. Treba napomenuti da mada se nastavlja gospodarski oporavak, Ipak e, je kontekst e, dosta krhak i neizvjestan, tako da smatramo da nema mjesta za samozadovoljstvo. Ono što na što ćemo staviti jači naglasak na ovaj europski semestar, znači strukturni reforme, reforme ulaganja, fiskalno odgovorne politike, ali također posebno ćemo naglasiti E, rješavanje problema nejednakosti dohotka i također inkluzivnost. Mislimo da je to nešto što je nužno potrebno tako da ljudi vide da sve ove makroekonomske mm, politike zapravo donose opipljive rezultate za građane. To će također biti odraženo i u našim preporukama za pojedine zemlje kada budemo preporučivali određene mjere i politike, između ostaloga će tu biti i ta nejednakost e, kod dohodka, odnosno prihoda. Što se tiče minimalnih plaća i tako dalje, ja bih e, rekao da će cijeli niz e, problema biti riješen kroz ovaj socijalni stup europski koji se razrađuje sada i on će uključiti cijeli niz tih socijalnih pitanja. Što se pak tiče Europskog fiskalnog odbora i kako mi to procjenjujemo, to je institucionalni problem ovdje, zato što je svrha bila da se napravi procjena analize e, koju je napravila komisija i sada nije na komisiji da počne procjenjivati taj odbor Dakle, moramo se držati tog okvira. Mi bismo trebali poštivati taj institucionalni okvir i taj fiskalni odbor koji je jedno neovisno tijelo i omogućiti mu da počne s radom. Vjerojatno je prerano da se sada donose ikakvi zaključci na temelju ovih prvih njihovih izjava, odnosno elemenata koje smo dobili od njega. E, samo nekoliko riječi vezano uz ovo posljednje što je rečeno. Da, da kako moramo poštivati neovisnost rada Europskog fiskalnog odbora, jer protivnom bi to bilo nečasno. E, I bez obzira na to što je ovo tijelo tek započelo s radom e, na sastanku Euroskupine. Njihov predsjednik je uzeo riječ e, i dakle iznio je svoje mišljenje vezano uz fiskalni stav. I meni se čini da je to njegova uloga u potpunosti jer mislim da tako svi radimo zapravo na nečem što je kolektiv, u kolektivnom interesu. Hvala. Kora van Hvala, gospodine predsjedavajući. Dva pitanja. Prije nekoliko mjeseci neki kolege iz Aldea i ja smo postavili pismeno pitanje komisiji. U tom upitu smo tražili pojašnjenje konkretne metodologije analize koja se koristi kako bi se utvrdilo drži li se zemlja članica uvjeta o kojima ovisi financijska pomoć, a odgovor je bio dosta neodređen i mi, članovi odbora Ekon, trebamo nadzirati financijsku pomoć koja se dijeli zemljama članicama. I upravo zato postavljam još jednom to pitanje. Može li komisija objasniti kako se procjenjuje poštuje list neka zemlja e, te e, uvjete i koja se metodologija koristi u toj analizi. I drugo pitanje se odnosi na jedno drugi izračun. Tražite više ulaganja, a Njemačka, Luksemburg i Nizozemska su imali malo fiskalnih prostora tu, e, statistička agencija Nizozemske je izračunala da Nizozemska, Luksemburg i Njemačka koriste sav, kad bi koristili svoj ukupni fiskalni prostor, da bi onda došli do onoga što je predviđeno od 0,5% BDP-a. Kako ste vi onda procijenili da bi se tu trebalo uložiti još dodatnih 5 milijardi? što se tiče ovog držanja, to jest poštivanja uvjeta iz programa ESM, znate da je to i sve izneseno u memorandumu o razumijevanju. Sad imamo samo jednu zemlju koja je pokrivena tim programom, to je Grčka. Dakle, imamo taj memorandum gdje su ti uvjeti izneseni i onda to e, odbor za ESM prihvaća, a komisija procjenjuje zapravo, ako hoćete, točku po točku drži li se zemlja toga. E, neke su točke numeričke prirode, ako govorimo o fiskalnim ciljevima, imamo neke primarne ciljeve koje možemo procijeniti i također na osnovu naših ekonomskih e, prognoza za Grčku. Neki su više kvantitativne prirode, kvalitativne prirode. Što se tiče recimo procjene napretka strukturnih reformi, ali to svakako radimo točku po točku kroz taj memorandum o razumijevanju i iz ovisno o tome radili se o kvantitativnom ili kvalitativnom uvjetu, utvrđuje se je li to ispoštovano i u kojoj mjeri. Osim toga, memorandum o razumijevanju za ovaj period pred nama imamo te neke ključne momente i onda e, imamo izvješća o tome detaljno o tome koje stvari je trebala, a koje jest ili nije provela zemlja. Što se pak tiče ovo je ovog agregatnog financijskog stava. Dakle, stav je da imamo pozitivni fiskalni stav do 0,5% BDP-a, a to proizlazi iz makroekonomskih razmatranja. Dakle, to je fiskalni stav koji će omogućiti da se E, ispuni onaj jaz između potencijalnog i stvarnog ekonomskog outputa u eurozoni. Zemlje članice e, zapravo nismo htjeli dati nikakav, nikakvu numeričku oznaku tog fiskalnog prostora koji ostaje, dakle koje bi zemlja članica mogla koristiti u tom kontekstu. Dakle, nismo to numerički odredili. Ova brojka 0,5 eh, smatra se maksimumom i nije to bilo za nama najvažnija stvar. Najvažnija stvar je bila da se uveo taj koncept, ta ideja da mi trebamo e, raditi u cijeloj eurozoni kao cjelini i to su svi priznali i bili smo u jednom prijelaznom periodu kada je sve više zemalja dakle onog momenta kad će više zemalja imati tog manevarskog prostora fiskalnog onda ćemo to koristiti ali naravno neke kalkulacije bi mogle dati brojku od 0,22% actually was between 0.3 0.8. Dakle, između 0.3 i 0.8 I onda ste došli do te, te brojke od 0.5. Mariza Matijaš. Hvala. Prije nego što kažem išta drugo, ova vijest da neće doći do suspenzije strukturnih fondova je zaista jako dobra bilo je e, neki dvojbi kod Europske komisije i mislim da to zaista e, pokreće pitanje kredibiliteta. Govorimo o analizi e, nacrta proračunskih planova ovdje. I to je često oružje, jedno od oružja koje koristi Europska komisija. Evo izniču primjer svoje zemlje Portugala. Nakon što je stara vlada E, prekinula s radom. svaki tjedan smo imali novi, svaki tjedan imali novi skandal e, manipuliranje javnim nov, državnim novcem. E, porezni prihodi, naprasna privatizacija, sad imamo nova otkrića da je Nacionalni ured za reviziju izvijestio odnosno osudio e, to kako je jedna banka postupala sa štedišama. I zaista vidimo da postoji ta, ta mm, osjetljivost kod banaka. I zaista je došlo do velikih troškova po dakle rashodi su se povećali, to utječe na proračun. Što vaši tehnički timovi rade? Jer nitko zapravo ne rade što rade ti tehnički timovi. Oni mm, onda završe u ministarstvima financija, zemalja i onda tamo rade na tim postupcima pretjeranog deficita i tako dalje. Nisu li oni, kako mi možemo znati da oni nisu suučesnici u tim zločinima protiv proračuna zemalja o kojima se ovdje radi? Europska unija gubi kredibilitet, ono malo kredibiliteta što još ima i pokušava prikriti e, taj kriminal e, sa državnim novcem. Možda bi tehnički tim morao biti malo tiši. To bi bilo u javnom interesu. Hvala. Htio bih precizirati u kojem smo kontekstu počeli razmišljati o mogućoj suspenziji strukturnih fondova. Dakle, nije bilo riječ o tome da se tehnički ustanovi kolika je stopa apsorpcije ili nešto slično. E, dakle, to se zapravo odvijalo u e, skladu sa odredbama ugovora i dakle i mjerama pakta stabilnosti. Ovog ljeta smo tražili e, neka objašnjenja vezano s proračun za 2017. godinu. I tu smo imali dvije mogućnosti. Kao prvo da razmislimo o novčanoj kazni. Od e, srpnja Europska komisija je e, odlučila da neće biti novčanih kazni ni za Španjolsku ni za Portugal. I zato smo se odlučili za drugu opciju, a to je E, dakle u slučaju da ne postoji učinkovite mjere, može doći do privremene obustave primjene dijela europskih strukturnih investicijskih fondova. Mi smo imali razgovor sa Španjolskom i Portugalom, a Europski parlament je organizirao strukturirani dijalog sa Europskom komisijom i na kraju je e, sve to dovelo zapravo do konvergencije procesa. Španjolska i portugalska vlada su preuzela na sebe neke obveze, tako da su za 2016. godinu pokazali da su uvele učinkovite mjere. I čim se ustanovilo da je tome tako, više nije bilo nikakvih razloga za suspenziju fondova. Dakle, ovdje problematika nije bila vezana uz upravljanje sredstvima iz fondova, nego vezano uz e, fiskalne obveze Portugala. A isto to je ustanovljeno i za Španjolsku. Da, ali zapravo je moje pitanje bilo sljedeće. Dakle, to je bilo tehničko pitanje. Pa mi sada još uvijek e, to analiziramo. Kolegica Kretu je za to odgovorna, međutim tu nije bilo problema, nije bilo tehničkih problema. Dakle, ustanovljeno je da e, to nije bilo pitanje na koje je trebalo dati odgovor. Pa evo, isteklo je vreme, možda možete postaviti to pitanje u pisanom obliku, jer shvaćam da ste vi postavili pitanje vezano uz programe, financiranje i kontrolu, ali nije bilo sasvim jasno vaše pitanje. Pa ga možete upitati u pisanom obliku. Dobro, ja ću ga uputiti onda u pisanom obliku, ali evo, ja nisam dobila odgovor na moje pitanje. Ja ću zabilježiti da nisam dobila odgovor. Sven gigold Pa prije svega želim reći da mi pozdravljamo vašu odluku o tome da ne dođe do suspenzije strukturnih fondova. E, dakle, mislimo da je to vrlo dobro, da je to dobar potez komisije. A što se tiče proračunskih planova, zanima me e, vaša logika e, koju ste primijenili u odluci vezano uz Italiju. Italija je zabilježila povećanje deficita, istovremeno se našla u situaciji da bi se trebala držati pravila o dugu, jer sada već neko vrijeme nije obuhvaćena postupkom zbog prekomjernog deficita. Svi znamo ako se pravila o dugu počnu primjenjivati na Italiju, da će se tamo pojaviti deflacija, što bi dodatno pogoršalo e, fiskalni stav u eurozoni. Mi mislimo da se ovdje nešto ne štima. E, mene zbunjuje sljedeće. Komisija trenutno ocjenjuje pitanja koje Italija uputila, naime zahtjev za opreznu dokapitalizaciju barem jedne od e, talijanskih banaka, premda zapravo ne postoji e, fiskalni manevarski prostor za to, a komisija je, čini se, otvorena prema takvom zahtjevu, iako to znači da bi se isključilo pokrivanje gubitaka iz eh, prethodnih iskustava. Dakle, zanima me eh, kako se trenutna pravila o bankarskoj uniji i pravila o dugu u sklopu eh, pakta stabilnosti i rastu. kako se to primjenjuje u slučaju Italije? Žao mi je, ali ja to ne razumijem i zanima me koji od internih dokumenata može objasniti ta pravila i e, kako bi ih se države pridržavale. Uh, uh, pa kao prvo što se tiče uh, talijanske proračunske politike i rezultata, dakle komisija je naglasila da postoji opasnost da Italija neće ispuniti kriterije i pravila iz pakta o stabilnosti. E, komisija osim toga e, također sukladno članku 1.26 e, ugovora redovito analizira pridržava li se Italija pravila o dugu. Dakle, to je svakako jedan od čimbenika koji ulazi u analizu fiskalne učinkovitosti svake zemlje, uključujući Italiju. A što se tiče slučaja kada države članice traže da se može e, pribjeći do kapitalizaciji u bankarskom sektoru, bilo je već takvih presedana. Komisija je jasno rekla da se e, takvi troškovi mogu smatrati jednokratnima to smo već imali i u nekim drugim državama članicama. Kada je riječ o ovoj trenutnoj situaciji u talijanskom bankarskom sektoru, reći ću sljedeće. Već sam eh, na eh, prethodnom sastanku ekonomskog dijaloga rekao da komisija ne može davati komentare o konkretnim slučajevima, međutim mi smo u tjesnom kontaktu sa talijanskim vlastima i postoje različite mogućnosti da se riješi ovaj problem. E, same banke e, pokušavaju pronaći rješenja u privatnom sektoru, ali također postoje i e, rješenja u sklopu važećih pravila o državnim potporama i o sanaciji banaka. Pa samo da razjasnim što sam htio reći. Jesam li dobro shvatio da vi razmatrate mogućnost da smatrate te troškove koji proizlaze iz dokapitalizacije. E, dakle, nešto što bi se trebalo, što bi trebalo ući u korekciju izračuna duga. Moram priznati da me to uistinu iznenađuje. Pa postoji povezanost između preventivnog stupa pakta o stabilnosti i rastu i e, mogućnosti e, korekcije iznosa u sklopu preventivnog e, stupa i vezano uz pravila o dugu. Dakle, mogu postojati različite e, jednokratni, različiti jednokratni troškovi, ali u svakom slučaju to mora biti sukladno preventivnom stupu pakta o stabilnosti i rastu i sukladno pravilima o dugu. Tako da e, mi moramo to analizirati i također analiziramo e, druge relevantne čimbenike kod pripreme izvješća temeljem članka 1 stavka 26. No u svakom slučaju ta je ocjena potrebna, dakle to ne ide automatski. Hvala, da ćemo primjerak e, te relevantne uredbe, tamo možete pronaći sve pojedinosti. E, Marko Mali nije tu, e, zastupnik Hokmark, hvala. Kolegica Bere se umorila u trenutku kada sam se ja odlučio uzeti riječ i postaviti pitanje. Znam da je već kasno i ponekad što duže slušamo govornike to smo više zbunjeni, ali ovo mi se čini kao kvadratura kruga jer e, s jedne strane znamo da e, fiskalni stav mora biti u skladu sa pravilima pakta o stabilnosti, ali s druge strane, ako e, su oni ispunjavaju kriterije, onda nema potrebe za posebnim političkim mjerama. S druge strane, oni koji ispunjavaju pravila o deficitu još uvijek imaju problema zbog velike zaduženosti, dakle moraju smanjiti udio duga u BDP-u. Istovremeno, e, nevjerojatno je da usprkos iznimno niskim kamatama države članice nisu bile u stanju više smanjiti deficit. Usprkos tome što je trošak zaduživanja vrlo nizak. Pa me zanima što zapravo podrazumijevate kada kažete pozitivan fiskalni stav? Znači li to da zemlje koje se ne pridržavaju pravila mogu e, nastaviti to raditi? što je konzistentno sa činjenicom da vi dopuštate nekim državama članicama da se ne pridržavaju pravila, a da se zapravo to ne povlače za sobom nikakve sankcije. Ili je ovo naprosto trenutak kada treba reagirati e, da se smanji deficit, jer ovo je uistinu povijesni trenutak s obzirom na tako niske kamate. Ako se sada ne smanje dugi deficit, e, to će biti mnogo teže kada se kamatne stope vrate na normalnu razinu. I na kraju što se tiče e, kvalitete samih proračuna, ja nisam nikad shvatio kako to da se najviše izdataka financira e, od tih 103,1%, a zašto ne e, u iznosu od 100% ili 103 koliko dopuštaju pravila iz pakta o stabilnosti. Možete li mi objasniti ovih posljednji, ovaj posljednji promil koji bi trebao biti odlučujući za ta ulaganja koja su nam potrebna, a koja bi onako trebala doći iz privatnog sektora. Ja se ispričavam, već je kasno, tako da ponekad smo i, i umorni i osjeća se određena zbrka. Uh, da, kasno je i, to je vjerojatno jedno od tih e, kasno večernjih pitanja, ali svejedno relevantno. Prije svega e, želim reći da mi ne dopuštamo e, niti jednoj zemlji da se ne pridržava pravila iz pakta o stabilnosti. Dakle, moram na tome ustrati. u Dakle, kada je ova komisija stupila na dužnost, e, dakle to je bilo u 11. mjesecu, mi smo počeli raditi na komunikaciji koja je usvojena 13. siječnja 2015. godine, a tu nije bilo riječ o tome da se mijenjaju pravila iz pakta o stabilnosti, nego da se e, definiraju područja koja mogu biti fleksibilna. Dakle, to se već i ranije koristilo, ali nije za to postojao nekakav teorijski okvir. E, dakle, mi želimo da se pridržavamo, da se svi pridržavaju pravila pakta o stabilnosti i rastu. I nitko od nas neće prihvatiti odluke koje bi bile izvan okvira pravila. Dakle, neki možda smatraju da i taj prostor za fleksibilnost pretjeran, da se to nije trebalo dopustiti, ali mi ni u kojem slučaju nećemo izići izvan tog postojećeg okvira. To nije sukladno um, našem mandatu i mi smo uh, svakako ti koji ćemo se pridržavati odredbi ugovora. E, dakle, mi smo za to da se uh, pravila trebaju ispunjavati. Nadalje, što znači zapravo agregirana fiskalna politika ili stav? To znači da e, mi moramo imati e, zajednički smjer na razini eurozone. Jer sada, dakle, vidimo da zapravo euro koje treba dovesti ka konvergenciji do, ide u suprotnom, vodi nas u suprotnom smjeru. Dakle, E, postoje razlike u retorici na razini država članica i na razini Europske unije. Dakle, ne smijemo imati, ne smijemo se ni previše ni premalo pridržavati pravila. Da vam to ilustriram, one zemlje koje nemaju e, manevarskog prostora u proračunu i još uvijek moraju raditi na konsolidaciji javnih financija, trebaju to učiniti i moraju u cijelosti ispuniti pravila. No, neke zemlje postižu bolje rezultate i zapravo postižu više nego što je definirano njihovim srednjoročnim e, proračunskim ciljevima. Dakle, one imaju određenog prostora u svom proračunu, što znači da se od njih traži da to iskoriste za ulaganja u infrastrukturu, ali i za privatno ulaganje. Mi kada smo, e, kada smo zapravo pokrenuli Junckerov plan, e, tu je ideja bila da se to temelji uglavnom na ulaganjima iz privatnog sektora, a e, sredstva iz javnog sektora bi se trebala koristiti samo u onoj mjeri kojoj je to neophodno. Dakle, to je zapravo logika kojom smo se rukovodili. istina je da ako se ne uzme u obzir e, taj agregatni proračunski stav i ako se samo pridržavamo pravila, to će nas dovesti do zapravo e, recesije i mi mislimo da ta situacija nije dobra u ovom kontekstu gdje se bilježi preslav gospodarski oporavak u Europskoj uniji. Hvala vam lijepo. Svi smo ovdje sudionici u demokratskoj politici, a to znači da će konačna potvrda naših uspjeha biti na izborima. E, sve ono što smo do sada čuli govori da nam zapravo treba više istoga, više onoga što smo do sada radili E, većina onoga o čemu razgovaramo je previše složena, previše abstraktna da bi to obični ljudi mogli razumjeti. E, I mi smo činice uvijek optimistični, gledamo čašu koja je polupuna, ali glasači se s time ne slažu. Kad pogledamo rezultate najnovijih izbora, rezultati su doista loši i to uglavnom zbog gospodarskih loših rezultata. Imali smo u prošlosti dugi politički status quo u Španjolskoj, u drugim državama članicama. Predsjednik je prisiljen otići E, iz politike. Dakle, sada su pred vratima populisti, a ne više barbari. E, ne mislite li da zapravo upravljate Titanikom koji ide u smjeru ledene sante, time što koristite zastarjele instrumente, e, neovisno o tome koliko su oni možda sofisticirani? Pa djelomično smo na samom početku već rekli neke stvari. Uistinu je potrebno odgovoriti na zabrinutost građana. Naši građani očekuju da se makroekonomski podaci o kojima smo govorili pretvore u stvarno poboljšanje njihovih prihoda i njihovih života. Drugim riječima to znači da naš gospodarski rast mora biti inkluzivniji i upravo zato smo već ojačali one elemente europskog semestra koji se tiču zapošljavanja i socijalne jednakosti u prethodnim godinama, a sada naglašavamo ove godine u europskom semestru upravo rješavanje nejednakosti u području prihoda, jer to je ono što izaziva frustracije i populističke reakcije s kojima smo suočeni. Dakle, rekao bih da ste u pravu, moramo odgovoriti na zabrinutost i naš odgovor mora biti takav da naši građani budu zadovoljni, ali taj odgovor ne može biti populistički jer rast, e, gospodarska politika, fiskalna politika e, za koju se odlučimo moraju biti održivi, inače e, se neće moći održati i naći ćemo se u još većim problemima. Dopustite samo rečenicu s moje strane. Mi smo politička komisija, ali ovo je postala politička rasprava. Postavlja se pitanje treba li nam više ili manje Europe kako bismo stvarili bolji oporavak, trebali produbiti Europsku ekonomsku i monetarnu uniju ili je treba manje, trebamo li manje te unije? Odgovor je trebamo je produbiti. Ako želimo e, konvergencije, trebamo produbiti uniju i zato na tome radimo. Radimo na bijeloj knjizi koja će biti objavljena povodom obljetnice ugovora iz Rima. E, naravno, nedostaju euro području neki instrumenti kako bi ono moglo iznjedriti snažnije gospodarske rezultate. Doista, hvala vam lijepo, zahvaljujemo povjerenicima Dobrovski su i Moskoviciju na ovom veoma zanimljivom i korisnom dijalogu, neovisno o ovom kasnom satu. Ovime zaključujemo E, današnji sastanak. Želim vam sretan Božić, sretnu Novu godinu i vidimo se ponovno u četvrtak 12. E, siječnja.